predsjednik. Dragi kolege i kolegice, svi smo pratili e, dramatične e, događaje na Majdanu prošlog tjedna. Vidimo kako je e, Ukrajina proživljavala najvažnije trenutke u svom, svojoj povijesti. Želimo izraziti ukrajinskom narodu solidarnost i divamo se njegovoj hrabrosti i izdržljivosti u borbi za više demokracije i pravičnosti izgubili su živote mnogi građani Ukrajine. U ime Europskog parlamenta želim izraziti sućut svim žrtvama tih događaja. Dobra vijest nam je došla u subotu nakon dvije i pol godine oslobođena je konačno Julija Timošenko. U, s tim u vezi htio bih izričito bivšem predsjedniku e, Europskog parlamenta Koksu i poljskom predsjedniku e, čestitati na njihovim nastojanjima. Oni su dali veliki doprinos za, na putu za oslobađanje e, Timošenko. Ukrajina stoji pred velikim izazovima Stabilnost e, te države mora biti u prvom planu, stoga e, se treba stvoriti nova vlada koja će stabilizirati e, zemlju i dovesti do pravičnih izbora za predsjednika vlade. Europska unija i međunarodna zajednica moraju podržavati ukrajinski narod kako bi se spriječio gospodarski kolaps zemlje i kako bi se uspostavila e, stabilna demokracija. Naša ad hoc delegacija se vraća danas na e, večer i e, u srijedu ćemo se pozabaviti ovom temom u plenarnoj sjednici. U solidarnosti sa narodom i u izrazu poštovanja za žrtve i koji su ostavili svoj život e, za demokraciju. Molim vas minutu šutnje. Ustanimo. dame i gotova pred više od dvije godine došlo je do ne, tragične nesreće na indičkoj obali Kerala. Kod tog, te nesreće izgubili su živote dva ribara. E, obiteljima žrtava izražavamo sučut u ime Europskog parlamenta. Sudbina talijanskih marinaca Masiljena Latora i Satvora Žironea već više od dvije godine leži u rukama indijskih pravosudnih organa. Ne ulazeći u opravdanost e, optužbi protiv Marinaca, e, moramo izraziti e, žaljenje zbog opetovanog odlaganja ovog slučaja. U ime Europskog parlamenta pozivam indijske vlasti da bez odlaganja primjene međunarodno pravo, a prije svega konvenciju o pravu mora Ujedinjenih naroda. Italija i Europska unija će se i dalje boriti protiv piratstva Odnosi između Europske unije i Indije moraju počivati na uzajemnom povjerenju i poštivanju suvereniteta. Odnosi između Europske unije i Indije mogu se razvijati samo na osnovi diplomacije i dijaloga. Stoga je svaki oblik odmasne neprimjeren. Mi izražavamo solidarnost e, s Marincima. A sada dolazimo do e, priopćenja na sjednici od e, e,